da zapisnik sa jučerašnje sjednice. Tekstovi su dostupni. Imali komentara? Ako to nije slučaj, onda smatram da smo usvojili zapisnik.